načina na koji su se potpisivali memorandumi o sporazumijevanju. Pružale su nam selekcije od onih koji se u parlamentu nikada ne pojavljuju. Radili smo stalno u jednom stanju gospodarske krize bez ikakve, ikakve mogućnosti demokratske kontrole. Iskustva iz prošlih godina su jedna od najnegativnijih. Vidjeli smo određena spašavanja ko, za banaka za koje smo spasili za koje smo ugrozili stabilnost vlastitih država i naših e, građana. Uz ovu uredbu je trebalo napraviti jednu produbljenu analizu funkcioniranja ovog mehanizma. Htjeli smo da se u izvješću nađe formulacija da europski proračun e, ima priliku služiti se ovim mehanizmom jer smo na taj način mogli kontrolirati njegov rad. Međutim, to nije prihvaćeno. I svejedno smo inzistirali sa svojim amandmanom i to je evo upravo ovaj element koji želimo vidjeti u tekstu. Htjeli smo dakle da budući programi prilagodbe budu definirani delegiranim aktima. To bi omogućilo Europskom parlamentu da ih odbije, međutim evo ni to nije prihvaćeno. Mi ćemo i to uputiti u obliku amandmana na plenarnu sjednicu, a tu ćemo podnijeti još jedan amandman. To će biti studija utjecaja na društvo, naročito kada je riječ o politikama koje će proizaći iz ovog mehanizma. Vidjeli smo da u Grčkoj nismo polučili željeni uspjeh, već se tamo dogodila katastrofa. Potom imenovanje direktora. Nema tu odgovarajućeg demokratskog postupka, parlament nema nikakve prilike intervenirati. Backstop, dobro da je tu europski stabilizacijski mehanizam, zato je potrebno jednoglasje u vijeću trebali smo inzistirati da ovo bude automatizirano na ono osnovu određenih e, kriterija. Nismo zadovoljni ni izvješćem ni ovim novim izumima. Hvala lijepo u ime kluba GUE, zastupnik Dimulis. Hvala lijepa. Potreban je e, monetarni fond za stabilizaciju. E, ali ono što nam nije potrebno jest e, kopija Međunarodnog monetarnog fonda kao neka evropska inačica. Mi smo u Grčkoj doista na vlastitoj koži doživjeli bolne posljedice filoliberalnih e, poteza. Stoga smatram da nam je sada potreban europski stabilizacijski mehanizam, baš kako je navela kolegica Hubner. To je to da zajednice mora naći svoje mjesto u europskim mehanizmima. Tu Europski parlament također treba sudjelovati ne samo nacionalni parlamenti. Osim toga, ne, trebamo ovime zamijeniti samo Međunarodni monetarni fond, već i način na koji oni dakle metodologiju rada, dakle ovaj, ovu Šojblovu, školu moramo dakle promijeniti način rada i moramo odgovarati dakle ne samo u Europskom parlamentu već i revizorskom sudu. Potpredsjednik komisije koji je nadležan i za društvenu koheziju treba biti uključen. Ukoliko to ne napravimo, onda ćemo stvarno biti nekoliko koraka unazad od onoga što želimo postići. Hvala lijepo. U ime kluba FDD zastupnik Vali. Hvala lijepa. Kao klub ne možemo prihvatiti osnovu za stvaranje ovog fonda. Riječ je o replici postojećeg mehanizma za stabilnost. Ono što se radi je da se daju određeni zajmovi, dakle pod određenim uvjetima. Kao što je rekao kolega Papadimulis, takav način rada je ponizio Grčku. Dakle, Međunarodni monetarni fond je posudio određene svote novca u zamjenu za što? Za, u zamjenu za katastrofalne posljedice po tamošnje društvo, za krvi suze. I vi sada želite institucionalizirati ovu metodu rada i to je doista zločin. Trebalo bi potpunosti revidirati ovaj način, ovaj mehanizam, a prije svega analizirati neravnoteže u eurozoni. Potrebna je nas zato prava demokracija koju vi uopće sada ne pokazujete kada predlažete ovako nešto što zovete Europskim monetarnim fondom. Hvala. Hvala zastupniče Vali. U ime kluba NF, Mihal Marušik. Hvala vam. Govorimo ovdje o jedinstvenom tržištu, a osnova za jedinstveno tržište je da one tvrtke koje nisu profitabilne da propadnu. To su mehanizmi koji osiguravaju uspjeh, uspješno tržište. A dva su kriterija koja moraju biti ispunjena. Dakle, među njima je zadovoljstvo klijenata. Sve što znači miješanje u jedinstveno tržište ukoliko se spašava one koji bi trebali propasti, može naštetiti uspješnim kompanijama. To za njih također može značiti povećane troškove. Dakle, monetarni fond bi bio dodatni mehanizam koji bi se miješao funkcioniranje tržište. To bi, do nas, to bi nas dovelo do toga da narušavamo jedinstvo dakle, tržišta i razvoj učinkovitih kompanija bi bio nešto čemu bi se naštetilo, a neučinkovite tvrtke bi preživljavale i kada bi trebale propasti. Dajući im dodatna sredstva značilo bi dati im dodatne privilegije. To je dodatna diskriminacija. Imamo dakle različite mehanizme koji djeluju, imamo kažnjavanje učinkovitosti na djelu, imamo poticanja onih koji nisu učinkoviti. To je doista šteta da je tako. Hvala vam. U ime neovisni Sofi Montel. Šer collègues, Dragi kolege, 2010. E, trojka komisija i, i tako dalje su nametnuli politiku štednje. E, od toga je žrtva bila grčki narod. E, oživjeli su u bijedi. Ovaj spektakl se ponavlja. Vi sada imate nove planove prva misija ovog plana je da e, e, se postave specifični uvjeti e, u programa prilagodbe. Mi znamo što to znači. U Grčkoj mirovine su smanjene, plaće su smanjene, poduzeća privatizirana, nezaposlenost je porasla evo europeizma. E, to je štednja e, bez kraja e, sa Njemačkom koja vlada. Dragi kolege i kolegice, ne očekujem mnogo ni od Francuske, ali od vas očekujem da ne ulazite u te nepodnošljive planove. Hvala. Hvala vam. To su bili govornici u ime klubova. Sada prelazimo na pojedinačne komentare. Riječ ima zastupnik Ferber. Hvala lijepa, e, povjereniče kolegice i kolege. U situaciji dugova Europski mehanizam za stabilnost se e, dokazao. Nije bio politički, bio je zasnovan na činjenicama i jasnim pravilima. To ne možemo utvrditi za Europsku komisiju. ESM e, i e, drugi e, mehanizmi su bili uspješni. Tu imamo logičan zaključak. Ono što se dokazalo ne trebamo postavljati u pitanje. Možemo razmišljati kako razmjenu između parlamenta i ESM-a možemo poboljšati ali ne smijemo e, prenapeti situaciju. E, moramo e, računati na države članice i nacionalni proračuni, nacionalni parlamenti trebaju biti uzeti u obzir. Oni moraju imati kontrolu nad stvarima. I to znači da neki prijedlozi da imamo većinske odluke oko o makroekonomskim pitanjima ili da europski ministar financijama odlučuje e, da je to jamstvo e, to ne smijemo prihvatiti. Hvala vam. Riječ ima zastupnica Gardija Zabala Rubijala. Dvije minute. Hvala lijepo. U odgovoru na gospodarsku krizu smo vidjeli e, sve probleme koje imamo sa europskim strukturama. Potrebno je produljiti ekonomsku, produbiti ekonomsku i monetarnu uniju. Istina je da su napravljeni neki koraci naprijed, naročito vezano uz smanjenje rizika, ali još se mnogo toga mora napraviti. Tu je europski sustav eh, jamstva za depozite ili pravi proračun eh, eurozone. On omogućava tim zemljama da se zaštite od nekih budućih eh, gospodarskih kriza. I upravo pod ovim kišobranom mjera sada raspravljamo o uvođenju europskog stabilizacijskog mehanizma. On je već pokrenut 2012. ali smatramo da ga treba izmijeniti. Mislimo da bi ga trebalo integrirati u zakonodavni okvir Europske unije. On omogućava djelovanje na osnovu metode zajednice i omogućava usklađivanje gospodarskih i proračunskih eh, politika. Dao bi više legitimiteta ovom mehanizmu. Europski proračun bi također eh, trebao moći doprinijeti ovom eh, mehanizmu. Na taj način bi parlament mogao vršiti proračunsku kontrolu, a revizorski Sud bi također tu mogao biti jedna vrsta vanjskog e, kontrolora. Mi smo već kritizirali određene mehanizme koje je trojka zahtijevala od određenih zemalja, a sama šteta koja je pritom počinjena bila priznata od nekih vođa ovdje u Europskoj uniji. Zbog toga tražimo da se programi prilagodbe drže mogućeg društvenog, mogućih društvenih posljedica kako ne bismo ponovili greške iz prošlosti. Znam da su ovo samo preporuke Europskog parlamenta i da nemaju pravnu snagu, ali imaju značajnu političku snagu i zato se nadam da ćete to uzeti u obzir. Hvala vam. Riječ ima Bernd Luke. Izvolite. E, dame i gospod, na početku Europskog stabilizacijskog mehanizma e, su, je bio propis e, Danas govorimo o tome da ga zamijenimo e, Europskim monetarnom unijom. To bi, e, opet bismo e, kršili ugovor. Mi nemamo za to odgovornost. Nigdje nismo ovlašteni da osnivamo monetarni fond. Europska unija pokušava uzimati sve više nadležnosti ako Evropska unija ima nadležnost za monetarnu politiku, to je dovelo do velike monetarne krize. E, isto se odnosi i na migracijsku krizu. E, s kojim opravdanjem želimo dati Evropskoj uniji dati odgovornost za makroekonomsku stabilizaciju? E, to se krši europsko pravo mi e, time kršimo ugovore. Hvala vam. Riječ ima zastupnik Torvalds. Thank you. Hvala vam. Kada slušam ove e, rasprave, da mi se nekad čini da patimo od gospodarske amnezije. Ne znamo povijest, govorimo kao da su se neravnoteže pojavile unutar eura. Daću vam jedan primjer. Sjetite se 1956. u britanskoj povijesti. Tada je zabilježen proračunski deficit zbog precijenjene funte i to je dovelo do krize. Dakle, to, takva nepoklapanja se nalaze u našoj povijesti, pa evo, od početka povijesti. Ali bio je jedan dobar Njemac iako se Njemce jako kritizira, Willy Brandt je 1969. došao na sastanak Europskog vijeća i rekao mi ćemo dati 30% našeg valutnog viška Europi kao početni novac za Europski monetarni fond, ali pod jednim uvjetom morat ćete moći upravljati svojim gospodarstvima i ukoliko to ne možete, onda nemojte dolaziti u ovu vijećnicu i kriviti druge za nešto što ste sami napravili. Hvala lijepa, ali proučavajte povijest i pokušajte shvatiti o čemu se ovdje radi. Hvala vam kolega Torvalds, zastupnica Ni Rijada. Hvala vam. Ja se slažem sa prethodnim govornikom. I doista, iako je ovo još jedan mehanizam i kako god ga sada mi nazvali ili EMF e, ili stabilizacijski mehanizam, jasno mi je da postoji potreba za njime, ali dolazim iz Irske i jasno vam je zašto sam skeptična prema ovakvim e, stvarima. Poput e, Grčke i mi dalje plaćamo ovaj strašni bailout eh, koji se dogodio prije nekoliko i plaćat ćemo sve do 2040. Jasno mi je da ne mogu biti optimistična kad je riječ o uvođenju ovakvog eh, mehanizma. Naročito kada se sjetim toliko ljudi u Irskoj koji pate zato što nemaju odgovarajući krov nad glavom, ne mogu dobiti kredit za stan, imamo strašno visoke kamatne stope na kredite velik broj ljudi koji je pretrpio posljedice gospodarske krize koji ne mogu zaraditi dovoljno za život. I zašto bismo se sada uopće nadali da će ovaj mehanizam funkcionirati? On treba biti transparentan, treba biti odgovoran. I moram reći da banke kod kuće ne plaćaju ništa kada je riječ o porezima, a stvaraju ogromne profite i sada bi porezni obveznici trebali podržavati ovakav mehanizam. Ne vjerujem da će se to dogoditi, ne vjerujem da će Irci tu gajiti neke nade. Jasno mi je da postoji potreba za ovakvim instrumentom, ali mislim da on nije dobro osmišljen. Hvala. Riječ ima zastupnik Pedićini. Hvala lijepa. Ispričavam se, ali čemu služi ovaj novi Europski monetarni fond? Ima li još francuskih i njemačkih banaka koje bi trebalo spasiti? Ne hvala, poručujemo mi. Mi smo već tu dovoljno uložili, već smo to doživjeli sa, sa fondom za spašavanje država, sa izlikom eh, spašavanja Grčke ili Španjolske. Italija je trebala platiti 60 milijardi eura koji su završili direktno u francuskim i njemačkim trezorima a Grci i Španjolci nisu vidjeli ni eura tog novca. Ovaj novi monetarni fond će povećati financijsku nestabilnost, neće ju smanjiti. Davanjem zajmova u zamjenu za štednju je prava, prava ucjena koju, na koju Francuska i Njemačka primoravaju zemlje koje se nalaze u lošoj situaciji. Onda ćemo se ponovno okupiti u ovoj vječnici za nekoliko godina i slušat ćemo i idućeg predsjednika Europske komisije koji će se još jednom ispričavati onako kako je napravio Juncker prema Grčkoj koji je uništio zajedno sa Međunarodnim monetarnim fondom. Iskustvo nam je pokazalo da su ovakvi recepti blokirali razvoj i da su potaknuli recesiju i zbog toga je potrebno promijeniti pravac i omogućiti državama članicama da se bave ekspanzivnim politikama kako bi se borile protiv nezaposlenosti i siromaštva u svojim društvima. Hvala zastupniku Pediciniju. Riječ ima zastupnik Elisen. Daar spreken we over de instelling van het Europees Monetair Fonds en de Stvaranje evropskog monetarnog fonda nam eh, nudi već okušane recepte. O tome se nije govorilo kada se uvodio euro, a on je stvorio čitav niz e, problema. Moramo se toga prisjetiti. Potom smo imali e, nizak gospodarski rast, Norveška i Švicarska su mnogo manje, pretrpile mnogo manje štete. Imali smo čitav niz e, pozajmica zemljama kao što su Cipa, kao što je Grčka koje se nisu držali kriterija dakle, za pridruživanje euru. Ovo je sve, sve skupo. Euro nas skupo stoji, to je, ali je to valuta sa dodanom vrijednošću. Sada govorimo o upravljanju krizama ovim fondom. Traži se da se onemogući veto nacionalnih parlamenta. E, primjerice, nizozemski parlament tu ne bi mogao ništa reći o ovoj temi. I zato se mi protivimo ovakvom mehanizmu. Neka, bilo bi dobro prestati se baviti ovakvim projektima. Can we fix it? Imamo problema sa prevođenjem, kaže predsjedateljica. Može li se to popraviti? siis Nastavljamo s radom. Riječ ima zastupnik Karas. Dvije minute. Potpredsjedniče, predsjednice, dame i gospodo. Europski parlament traži godinama e, daljnji razvoj e, e, zaštitnog kišobrana Europske unije. To smo već napravili u našem izvješću o uzrocima najveće financijske i socijalne krize. To smo učinili kod našeg inicijativnog izvještaja E, o kontroli trojke i to i danas radimo iz punog uvjerenja da time e, dajemo e, daljnji poučak, izvlačimo daljnji poučak iz kriza. Jača monetarna unija, financijska stabilnost u Europi E, želimo ovaj Europski monetarni fond zasnovati na ljudskim pravima i kontroli parlamenta, a ne samo kao međuvladnu, međudržavnu instituciju. E, e, tim fondom želimo stvoriti stabilnost za države koje zapadaju u nuždu E, želimo da taj fond e, iznosi najmanje 500 milijardi e, eura i da je značajan dio europskom proračuna i kao ultima racio bude jamstvo za banke, za sanaciju banaka. To će učiniti Europu stabilnijom, jačat će euro i, i Europa će se moći spašavati sama bez ići i pomoći u teškim situacijama. Europa će time biti ojačana. E, Dajmo potporu e, tom razvoju i molimo e, države članice da konačno stvore okvir za to. Hvala. Hvala vam zastupniče Karas. Zastupnica Breso, izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče komisije, uvaženi zastupnici. Pa smiješno je čuti ove kolege sovraniste koji bi eh, htjeli autonomiju u donošenju odluka za svoje zemlje. I ovaj Europski eh, monetarni fond se neće zvati Europski monetarni fond, već je SEM je bio nešto što se koristilo upravo kroz, do, kroz odluke koje su donosili, donosile države, dakle e, bez metode zajednice. I ovo izvješće polazi upravo od tog elementa i od svih teškoća koje su proizašle iz takvog načina donošenja odluka i želi se da ovaj novi monetarni fond ima legitimitet kojemu pripada. U ovom izvješću je važan element upravo da se on uvede u zakonodavstvo zajednice, ako to još nije učinjeno na zadovoljavajući način. Moramo e, parlamentu dati pravo nadzora i djelovanja i potrebno učiniti više. Da, evo, počeši od imena, dakle, više nije Europski monetarni fond, već se zove kao i prije. Ovime se stvara ovo, ova zbunjenost oko naziva, što naše, e, naše institucije često, nažalost, čine. Etheridge on esittänyt teille Imate plavu karticu od gospodina Etheridgea. Prihvaćate li? Gospodina Etheridge, izvolite. Hvala vam što ste prihvatili plavu karticu. Ovo je iskreno pitanje E, vi ste iskoristili riječ suverenistički, suverenistički. Možete li mi objasniti što ste po time htjeli reći? Ima li to e, pejorativno značenje ili jednostavno e, deskriptivno? Doista sam vas to htio pitati jer taj pojam nismo u ovoj vječnici još čuli. Dakako, suverenisti oni koji misle da unutar europske zajednice nadležnosti trebaju ponovno pripasti pojedinim državama članicama ili se odlučivati na međuvladinoj razini. Tko je federalist kao što sam ja, osobno mi smatramo da bi se sve trebalo dići na razinu zajednice i da bi se tu trebalo upravljati. Zajednička valuta je primjerice jedan od tih primjera. Uh, Hvala vam lijepa. Idemo dalje sa našim dnevnim redom, odnosno sa e, popisom govornika. Sljedeći govornik, gospodin Kužmijuk, izvolite. Zahvaljujem predsjedateljice, povjereniče. U ovoj raspravi htio bih izraziti nadu da će ona pojačati financijsku stabilnost Europske unije, povećati povjerenje u eurozoni i omogućiti joj gospodarski rast trenutačna međuvladina organizacija kao što je e SEM, Europski stabilizacijski mehanizam i fond koji radi na temelju suradnje između nacionalnih parlamenta i Europskog parlamenta, sve su to instrumenti koji povećavaju demokratsku odgovornost za donesene odluke. Nadam se da će ovaj fond i druge promjene koje se unose u funkcioniranje europskog monetarnog sustava biti na odgovarajući način primijenjene i na one zemlje koje nisu u eurozoni i da neće blokirati daljnju integraciju. To je nešto što ne bi trebalo spriječiti konkurentnost Europske unije u cijelosti i pojedinih država članica i ne bi e, trebalo oslabiti mogućnost donošenja odluka za one zemlje koje nisu u eurozoni, a osobito za njihov pristup sredstvima iz europskih fondova. Hvala vam gospodine Kuzmijuk, a sada gospodin Omerđi imate minutu, izvolite. Gospođo predsjednice, hvala. Iskustvo desetljeća politike štetnje e, koje je e, bila katastrofa sve u Europi. Nije bilo, to nije bilo dovoljno. Macron i Merkel nisu e, dokazala ništa bolje no da izmisle novu antidemokratsku instituciju, Europski monetarni fond bez ikakve kontrole, bez Europskog parlamenta. E, taj fond e, će e, uništiti države u teškoći i nametnuti sankrosantni štednju. Evropa, Makrona i Merkel to je mašina za mrvljenje demokracije. Ništa za narod, sve za banke. Hvala vam lijepo, uvaženi kolega. Gospodin Etheridge, izvolite, imate minutu i pol. Zahvaljujem predsjedatelju. Koliko je koristan Europski monetarni fond? Koliko je on koristan kad postoje države, organizacije, gospodarstva koja su u problemima, onda uzmete novac poreznih obveznika i bacite taj novac njima koliko su korisni, pa doista su korisni, a osobito kad su takve zemlje uvukli u eurozonu. U početku je to doista bilo veoma korisno. Te zemlje, organizacije i gospodarstva su e, u poteškoćama e, jer se su sada ograničeni pravilima u eurozoni, a vi ste ih uvukli u to. I umjesto da kažete hm, to ne funkcionira, ta gospodarstva e, i ti gospodarski subjekti koji nisu profitabilni moraju propasti i treba ih zamijeniti. No to bi bilo tržište, to bi bio tržišni kapitalizam, a to je sada grijeh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 Dakle, e, i ja bih volio pomoći. Evo, ja sam ovdje među mnogima koji vole pomoći, pa bih vam predložio kako morate razumjeti da ne možete prisiliti tržište da funkcionira na određeni način. Dakle, ovdje jednostavno pokušavate učiniti nemoguće, a to pritome košta milijune e, eura poreznih obveznika. Hvala vam lijepo. Gospodin Leberton, izvolite minuto i pol. Hvala predsjedniče. E, e, zona e, euro je vrlo osjetljiva jer su zemlje članice vrlo heterogone, recimo Njemačka i Grčka. To je, su objasnili ekonomisti. Dakle, E, e, sada Europska unija e, stvara zaštitne mehanizme koji sve više ograničavaju. Imamo stalno nove mehanizme. ESM je sada se zamjenjuje Europskim monetarnim fondom. Ovaj novi instrument će biti europski organ to je nova, novi napad na nacionalnu suverenost. Stoga sam protiv toga. E, to će uvjetovati financijsko poslovanje e, državama e, nametnuću štenju umjesto liberalizacije. E, ja sam protiv jer ne želim da sutra Francuska postane igračka ovog fonda. Hvala vam lijepo. Gospodin Stolojan, imate dvije minute. Izvolite. instrument financiar kako bi države članice dobile potporu države koje su zapale u teškoće onda je racionalno rješenje da europski stabilizacijski e, mehanizam e, izvučemo iz međudržavnosti i dignemo na europsku razinu. To je pozitivno. Pozitivan je prijedlog komisije. I ja sve to podržavam. Žalim međutim da se vijeće odlučilo za to da ne e, raspravlja o prijedlogu komisije. E, ja podupirem prijedlog, to jest izvještaj da ovi novi e, stabilizacijski mehanizam bude otvoren i za države koje nisu članice europodručja, ali koje se pridržavaju propisa kojim omogućavaju pristup europodručju to mora biti otvoreno onim državama članicama koje žele uvesti euro i koje e, e, poštuju propise konvergencije e, kako je to dogovoreno sa komisijom i Europskom središnjom bankom. Podupirem i druge prijedloge izvješća. Ovaj, ovaj novi ESM mora osigurati e, zajednički e, fond za sanaciju banaka kako bi se i na taj način e, mogao razviti drugi stup bankarske unije. Hvala lijepa gospodine Stolojan. Pereira. Riječ sada ima gospođa Silva Pereira. Gospodin Silva Pereira, oprostite, imate minutu i pol, izvolite. Mislim da ova rasprava pokazuje da ćemo dobiti dodatne instrumente za sanaciju banaka. E, to će biti europski stabilizacijski mehanizam koji će biti ukorijenjen u europskom pravu i biti pod kontrolom parlamenta time možemo otvoriti e, jednu novu stranu e, produbljavanja monetarne unije. Moramo imati također i djelovanje socijalnih mjera. Mislim da su to E, da je to ono što se kaže u ovom izvještaju. E, vijeće i komisija bi morali e, dobro poslušati parlament jer mi zastupamo europske građane. Hvala vam lijepa. Riječ sada ima zastupnik Marijas. Imate jednu minutu. Izvolite. Hvala vam lijepo predsjedatelju. Uvaženi kolege, Mnogo je toga napisano na brojnim dokumentima kako bi se stvorio Europski monetarni fond baš kao i u slučaju Međunarodnog monetarnog fonda i ovaj fond je uništio brojna društva i brojne zajednice. Najnovija žrtva bila je Grčka. Ovaj fond je prouzročio siromaštvo u našoj zemlji. Bolje rješenje bi bilo da se promijene politike i struktura eurozone. Eurozona je strukturirana tako da služi njemačkim interesima, a u zapravo koristi e, luđačku košulju, dakle potpuno ograničavanje koje se nameće na e, brojnim državama. Europska središnja banka treba se decentralizirati, a države članice moraju ponovno dobiti svoju monetarnu suverenost u onom mjeri u kojoj sudjeluju u kapitalu Europske središnje banke. Hvala vam lijepo. Gospodin Rozati, imate dvije minute. Hvala vam lijepa, poštovani kolege. Prije svega želim čestitati komisiji na pripremi ovoga izvješća. Uvjeren sam da je ovo važan korak unaprijed kada je riječ o jačanju ekonomske i monetarne unije u Europskoj uniji. Europski monetarni fond trebao bi apsorbirati i zamijeniti europski stabilizacijski mehanizam kao učinkovit mehanizam za borbu protiv krize. E, time ćemo popuniti važan jaz koji trenutačno postoji u upravljanju prije svega europodručjem. Koje su zadaće MF-a? on bi pružao potporu državama članicama u financijskim problemima. Neki mogu reći da je to uloga europskog stabilizacijskog mehanizma, ali sada će se ta pomoć pružati na učinkoviti i brži način. Druga zadaća jest da posluži kao zaštitni mehanizam za banke koje se nađu u financijskim poteškoćama. Dakle, time što se pruža financijska pomoć i državama, a i bankama, bankama imamo priliku konačno prekinuti e, onu e, zločudnu vezu između e, država i banaka. Ovaj fond financijski će biti neutralan, dakle imamo jamstvo da se neće pretvoriti u trajni mehanizam za posredovanje u plaćanju. Što se tiče upravljanja, fond će biti mnogo učinkovitiji jer time što će biti uključen u pravni okvir Europske unije, odluke koje se u njemu donose donosit će se brže i fond će biti spremniji odgovoriti na krizne situacije u državama članicama. I na kraju jedna rezerva. EMF ne bi trebao e, biti tijelo koje će se natjecati sa Međunarodnim monetarnim fondom i zato potičem komisiju da e, osmisle rješenje koje će nam omogućiti da i dalje imamo koristi od MMF-a kao međunarodne organizacije. Hvala vam lijepa. Riječ sada ima zastupnica Toma. Izvolite. Hvala predsjedniče. E, ekonomska kriza 2008. je pokazala kakve katastrofalne posljedice može imati liberalizacija kapitala i koliko trebamo solidarnost. Ovaj fond je e, neophodan za našu monetarnu politiku. Zahvaljujem izvjestiteljima na radu i pozdravljam ovaj zaštitni mehanizam koji će koordinirano pomagati e, e, ne samo državama članicama e, već i drugim državama Europske unije koje nisu članice europodručja. Imat ćemo pravila pakta o stabilnosti, imat ćemo pa će to pomagati u upravljanju krizama. E, bez transparentnosti i bez e, sudjelovanja e, suodlučivača ne možemo imati jedan pravedan sustav. To će opet dovesti do siromaštva nekih zemalja. Hvala lijepa kolegice, a sada

Hvala vam lijepa. Riječ sada ima zastupnik Pjeti Kajnen. Imate dvije minute. Izvolite. Osnivanje Europskog monetarnog fonda logičan je korak i logičan nastavak Europskog stabilizacijskog mehanizma koji je osnovan nakon krize kada smo utvrdili da države članice ne mogu samostalno riješiti krizu i vratiti se na put rasta zajedno sa paketom dviju mjera i paketom od šest mjera to čini jednu dosljednu dosljedan skup mjera koji mogu dobro funkcionirati unutar zakonodavstva Europske unije, a ne unutar e, postupaka donošenja odluka u državama članicama. To bi trebalo biti učinkovito tijelo koje će učinkovito donositi odluke na temelju pravila koja smo zajedno usuglasili. Mislim da je to nužno kada pogledamo e, potrebu da se osigura dugoročna stabilnost ili mislite da države članice takve odluke mogu same donositi na temelju istih kriterija kad govorimo o e, potpori, paketu potpore za Njemačku, Francusku, Maltu ili Cipar. Hoće li kriteriji doista biti isti u svim tim zemljama? Ako želimo mehanizam koji će predvidljivo funkcionirati na tržištu i koji će biti vjerodostojan, treba nam dugoročan monetarni fond fond, monetarni fond koji će biti nezavisan i koji neće djelovati pod pritiskom država članica. Sada smo tu gdje jesmo u procesu donošenja odluka. Mislim da smo napravili logični korak naprijed od onog e, razdoblja pakta za stabilnost i rast kada je bilo mnogo nejasnoća. Hvala vam lijepa. Riječ sada ima zastupnik Gajer. Minuto, izvolite. Hvala predsjedniče. E, dame i gospodo, prijedlog e, komisije za europski stabilizacijski mehanizam da se to prenese u europski pravni sustav je dobar jer e, samo tako se može garantirati kontrola parlamenta E, vijeće ne smije više odugovlačiti. E, trebamo dalje razvijati instrumente e, monetarne unije. Proračun europske europodručja mora biti jedinstven. Ne smijemo imati neke sporedne strukture ali on mora imati i dovoljno sredstava. Eh, ideološka fiksacija na 1% BDP-a eh, mm, kriva. Eh, taj fond, ako želimo da bude učinkovit, mora biti popunjen dovoljnim sredstvima. Možemo recimo ga popuniti porezom na financijske transakcije. To bi bio jedan način. Hvala vam lijepa. Riječ sada ima zastupnik Eli. Imate dvije minute. Izvolite. Hvala vam lijepo. Pozdravljam uspostavu Europskog monetarnog fonda kako bismo osigurali veću odgovornost za razvoj programa financijske i monetarne pomoći za države članice. Europski monetarni fond trebao bi imati odgovornost za programe financijske pomoći, no biti će važno da um, donošenje odluka ostane u rukama država, država članica. Sljedeći proračun Europske unije može poduprijeti daljnji rast i pomoći nam u izgradnji boljega društva koje će poboljšati život svih naših građana. Mislim da u budućnosti Europska e, monetarna unija treba pokušati povratiti e, povjerenje ljudi i važno je da se pojača europski mehanizam za stabilnost imamo veliki potencijal za e, novi način financiranja naših poslovnih subjekata koji može nadopuniti europski investicijski e, plan. Pozdravljam čitav niz odredbi ovog nacrta izvješća. Recimo, sudjelovanje treba biti omogućeno svim državama članicama, a ne samo članicama eurozone. Nadalje, pozivam europski stabilizacijski e, mehanizam da iskoristi svoju stručnost e, i pozdravljam inicijativu parlamenta da se iznese naše stajalište o ovom, e, o ovom e, tijelu, budući da stvari u vijeću teku veoma sporo i ovo je još jednom da parlament pokazuje inicijativu. Hvala vam lijepo, uvaženi kolega. Riječ sada ima kolega Sand. Izvolite. Napredak u uspostavi Europskog monetarnog fonda biti će problematičan ako se ne prevlada veliki jaz koji postoji. Eurozona mora poboljšati i pojačati institucije koje nadziru njezino djelovanje i koje ju štite od krize to će ovisiti o centralizaciji institucija. Međutim, i dalje postoji veliko nepovjerenje među državama članicama, e, osobito malim državama članicama, ali ne samo njima. Prijedlozi idu u smjeru federalizacije, a one to ne žele i smatraju da je, da je to preuranjeno. E, Europski monetarni fond stoga mogao bi spriječiti daljnji razvoj možda bi bilo bolje da u početku MF bude spor nego da ostane kao projekt na kojem se neprekidno radi. Hvala vam lijepa. Riječ sada ima kolega Sheinfeld. Imate dvije minute. Izvolite. Zahvaljujem predsjedatelju. Prilagodba je stalni element jedinstvenog tržišta. Također iznimno je važno da postignemo harmonizaciju. Međutim, kada dođe do recesije, ne trpi samo gospodarstvo i poslovni subjekti, trpe i građani i to je najveća šteta. Europska unija stoga treba snažan mehanizam koji će moći stabilizirati fluktuacije na financijskom tržištu a države članice trebaju potporu u razdoblju recesije. stabilizacijski mehanizam e, koji se pretvara u Europski monetarni fond možda je dobro rješenje za te probleme. Neću sada inzistirati na imenu fonda, možda postoje važnija pitanja, recimo prijenos nadležnosti zatim e, promjena načina glasanja sa jednoglasnosti na kvalificiranu većinu. Kao treće, važno je pitanje tko će biti korisnici potpore iz Europskog monetarnog fonda. EMF trebao bi zajamčiti da će biti zaštitni mehanizam za fondove za restrukturiranje i likvidaciju ovaj mehanizam mora biti trajan i mora biti ugrađen u sustav Europske unije. Hvala vam lijepa, uvaženi kolega. Riječ sada ima kolegica Vajdere, imate dvije minute. Vēlos apsveikt ziņotājs un izteikt gandarījumu par to. Dragi kolege, opet aktivno radimo na politički osjetljivim stvarima. Vijeće još nije ni počelo raditi na toj temi. E, podržavam reformu Europskog stabilizacijskog mehanizma. To moramo učiniti ako ga želimo razviti u mehanizam za sprečavanje e, financijskih kriza. Samo 19 e, država članica su članice eurozone Dakle, ako imamo ekonomsku krizu, moramo djelovati, moramo e, e, napraviti model suradnje koji će omogućiti sve, svim državama da e, dođu do brzih rješenja za rješavanje krize. Europski monetarni fond, bez obzira na ime, E, integriran u pravni okvir Europske unije će biti ključan u pomoći e, državama u nuždi. E, one imaju također pravo odlučivanja. Moramo također izbjeći preklapanje sa drugim institucijama. Ako želimo uspostaviti mehanizam transparentnog donošenja odluka, Moramo proširiti instrumente kontrole, uključujući demokratsku odgovornost parlamentu i državama članicama. E, tim proširenjem instrumenta za stabilizacijskih mehanizama moramo uspostaviti ravnotežu između solidarnosti i odgovornosti E, države će imati veću odgovornost prema vlastitim građanima i prema građanima drugih država. Stoga treba e, više nas naglasiti pomoć državama članicama, a ne bankama. Moramo biti otvoreni, poštani prema našim građanima. Vidimo da vidimo razliku u mišljenjima među državama članicama, ali to je dobra prilika da reformiramo mehanizam. Hvala lijepa, dragi kolege. Nema zahtjeva za slobodno javljanje e, za riječ. Dajem odmah riječ potpredsjedniku komisije, Dombrovski su. Izvolite. Mr. Chair, honorable, e, predsjedniče, e, kolege i kolegice. E, saslušao sam ovu raspravu. E, vidimo volju za produbljenje Europske bankarske unije. Mm, ovaj posao još nije dovršen. Ovaj prijedlog za Europski monetarni fond je tek početak. Prvo trebamo i integraciju e, e, stabilizacijskog mehanizma u pravni okvir e, za potporu država članica u nuždi. Trebamo i nadzor financijskog sektora. Komisija i vijeća će odigrati važnu ulogu u tom pogledu. Trebamo potaći odgovornost Evropske unije i država članica i pojačati demokratsku legitimnost to se ne tiče samo pojedinih e, država članica koje trebaju pomoć, već e, cijelog europodručja. E, moći ćemo imati više transparentnosti i veću kontrolu nad institucijama. Moramo naglasiti da ova integracija u pravni okvir će donijeti velike prednosti E, e, imat ćemo velike koristi od toga e, u sred, gledano srednje i dugoročno. Sve mora biti naravno u skladu sa europskim ugovorima. I hvala lijepa na pažnje. Hvala lijepa. Sada dajemo riječ gospodinu Mankiju, e, izvjestitelju. Hvala lijepa predsjedniče. Ja bih e, htio zahvaliti e, su izvjestitelju Silvi Pereri kao i izvjestiteljima u sjeni i osoblju na odlično obavljenom poslu. Sistemski rizici e, e, ne mogu e, se rješavati od strane samo pojedinih država članica. ne samo multinacionalne kompanije E, već i druga poduzeća mogu e, cvjetati u ovakvom e, gospodarstvu, ali mogu doći i do kriza. Te se krize mogu širiti na druge zemlje. Pa zato trebamo mehanizme koji će se suočiti sa ovakvim opasnostima. Stabilizacijski fond mehanizam sprečava financijske krize integracija u pravni okvir Europske unije će pojačati učinkovitost. Stoga želimo da provedemo učinkovitu kratkoročnu reformu što će nam dozvoliti da stabilizacijski mehanizam postane još ambiciozniji nema mjesta za individualnu akciju. Moramo surađivati u ovim mehanizmima. Hvala lijepa. Hvala lijepa dragom kolegi Manka. Ovo zaključuje našu raspravu, a e, glasanje će biti sutra. sada na dnevnom redu imamo e, e, izvještaj Markusa Pipera o zaštiti tržišnog natjecanja u zračnom prijevozu. Imate riječ, gospodine Piper. Hvala lijepa, predsjedniče. E, dame i gospodo, mi smo Europa slobode i Europa vrijednosti mi smo Europa koja se bori za pravedno natjecanje. Mi smo Evropska unija koja je uvijek ta, snažna tada kada eh, je ujedinjena. Eh, američki eh, porezi na evropske automobile, kineski dumping čeličnih proizvoda Moramo biti ujedinjeni. Naravno, to funkcionira samo sa pravim osnovama, to jest sa trgovinskim sporazumima Europske unije sa svim dijelovima svijeta. Takova osnova imamo e, je e, stvorena sa ovom uredbom e, A80125 i za zračni prijevoz. Za prije e, područje gdje e, e, pravila svjetske trgovinske organizacije više nisu dostatna. Mnoge zračne kompanije imaju državnu potporu